Dobar dan svima. Nadam se da ste svi dobro i nadam se i da su vaši najbliži dobro u ovim blagorečeno posebnim vremenima. Naravno da se svi nadamo da ćemo se vratiti drugčijim uvjetima rada od ovih koje imamo sada. No u svakom slučaju nastavimo učiniti sve što možemo kako bismo mogli nastaviti raditi. Dopustite da pozdravim e, naše kolege iz Odbora za vanjske poslove, AFET e, i za razvoj, DEVE, koji su e, nam se pridružili na ovoj razmjeni gledišta. Kao što sam već spomenuo, sastanak se održava na neuobičajeni način, budući da sam ja jedini ovdje u prostoriji osim naših tehničara koji čine sve što mogu kako bi svi bili povezani međusobno. Naša razmjena gledišta se bavi još jednom posebnošću, a to je tema našeg sastanka, a to su predloženi produžeci vrijednosti za četiri uzajamna fonda Europske unije za Beku, za Srednjoafričku republiku, Madad, za sirijsku krizu, za Afriku i za Kolumbiju. Rekao sam da su posebni jer je to došlo na neki način kao iznenađenje. Vjerojatno se svi sjećate koliko je parlament s pravom bio kritičan u vezi sa načinom osnivanja ovih uzajamnih fondova. Naravno, time ne propitujemo njihovu dodanu vrijednost i učinkovitosti, ali smo izrazili svoje uvjerenje da se uzajamni fondovi moraju smatrati privremenim rješenjem koje je bilo vjerojatno potrebno u okviru sadašnjeg VFO-a, ali uvjeti novog VFO-a bi trebali omogućiti stvaranje čvrste arhitekture europskog proračuna, što bi značilo da bi ovi fondovi postali suvišni. Radeći na pregovorima o VFO-u, naravno da uviđamo da posebna vremena ponekad zahtijevaju rješenja koja ne možemo predvidjeti mnogo unaprijed. No, također čini se da mnoge zemlje članice su se složile s tom porukom, no ipak bi nam bilo draže da se savjetovanje o ovom produženju održalo ranije. U svjetlu toga parlament će naravno biti i dalje konstruktivan u ovom procesu, naravno i u skladu sa odredbama financijske uredbe. U tom smislu dopustite mi da ocrtam kratko postupak u ovom savjetovanju. Dakle, nakon današnje razmjene gledišta naši izvjestitelji za ove fondove koje pozdravljam će izraditi naše preporuke koje ćemo proslijediti koordinatorima svakog od tri odbora u skladu sa njihovim nadležnostima. Koordinatori će razmotriti te preporuke tijekom eh, tjedna koji počinje 9. studenoga, odnosno odmah nakon zelenog tjedna i naše preporuke ćemo odmah proslijediti predsjedniku Sasoliju. Predsjednik Sasoli će se savjetovati sa klubovima zastupnika na konferenciji predsjednika s obzirom na moguću objavu stajališta parlamenta početkom plenarne 2 u studenome, što bi omogućilo i pravovremenu reakciju s obzirom na skore rokove isteka ovih uzajamnih fondova. Dopustite da ovdje naglasim da činimo sve što možemo kako bismo na fleksibilan i uz duž, i uz dužnu pažnju obradili ove preporuke uz uvažavanje uloga sviju u parlamentu. Ovo je najbolje što možemo učiniti. I još jednom pozdravljam sve na ovome sastanku i sad nam predajem riječ sa velikim zadovoljstvom predsjedniku odbora AFET, gospodinu Davidu McAllisteru. Izvolite. Hvala gospodine Van Overveld. poštovani kolege, sve vas pozdravljam na ovom zajedničkom sastanku odbora Deve, Bađ i AFET. Naravno nije lako voditi ove sastanke u ovim okolnostima, ali drago mi je što imamo ovaj zajednički sastanak naših triju odbora, jer smatram važnim raditi uporedo na ovom važnom pitanju. Kao što je gospodin Van Overtfeld već rekao, Europski parlament će izraditi stajalište o zahtjevu Komisije za produžetak valjenosti uzajamnih fondova, dakle Mada, Da, Bekua i e, fondova za Afriku i Kolumbiju na temelju današnje rasprave. Mi ćemo procijeniti je li produljenje od godinu dana ovih uzajamnog e, fondova opravdano. U prošlosti Europski parlament e, je bio prilično skeptičan u odnosu na uzajamne fondove i tražio da se vanjska pomoć financira izravno iz europskog proračuna. No ipak, kao što je gospodin Van Overtveld već rekao, mi pristupamo ovom prijedlogu otvorenog uma s obzirom na ove posebne okolnosti. No jedno je jasno. Ono što je dovelo do uspostave ovih uzajamnih fondova o kojima razgovaramo danas su posebne okolnosti koje su još uvijek prisutne, a osim toga su i pooštrene uslijed krize COVID-19. Ako pogledamo dva uzajemna fonda za koji je nadležan odbor AFET, jasno je da sirijski izbjeglice i njihovi domaćini dalje trebaju našu pomoć, kao što trebamo poduprijeti i krhak mirovni proces u Kolumbiji koji uživa veliku potporu u Europskom parlamentu. Dakle, pozorno ćemo razmotiti prijedlog komisije za jedno prijelazno rješenje kako bismo osigurali neprekidno pomoć u okviru ovih uzajamnih fondova i sada se razlujem komisiji i predstavnicima koji će nam iznijeti razloge za ovo produljenje i vraćam riječ gospodinu Fadnu Overtfeldu. U redu prelazimo na predstavnike komisije, dakle Henrike Trautman iz e, glavne uprave NIR koja će e, dati neke komentare o, e, fondu Madad. Izvolite. Madame Trautmann, not... Čini se da gospođa Trautman nije na vezi. Dobro, onda prelazimo na Sandu Kramer, upraviteljicu za Istočnu Afriku u glavnoj upravi DEVKO za Afrički uzajamni fond i za fond Beku. Gospođo Kramer. Hvala gospodine Van Nadam se da me čujete i vidite. Tako je. U redu. Ovo je naporan način rada, ali hvala vama i trima odborima na ovoj mogućnosti. Kao što znate, počeo od 1. siječnja iduće godine ne možemo odobravati nove aktivnosti ili odlučivati o novim ugovorima u okviru sadašnjih uzajamnih fondova. Naravno, provedba poboljšanih akcija je u tijeku i nastavit će se, ali ne možemo potpisivati nove ugovore i stoga predlažemo jednogodišnje konačno produljenje valjanosti uzajamnog fonda za Afriku i produljenje ostala, ostala tri uzajamna fonda o kojima razgovaramo na, danas. Upravitelji Fonda za Istočnu Afriku su se sastali nedavno i jednoglasno su odobrili produljenje i početak postupka za isto. Drago nam je što danas imamo mogućnost objasniti da e, sukladno predloženom produljenju e, kao što je gospodin McAllister rekao, sukladno privremenom e, prijelaznom rješenju, imat ćemo mogućnost pojačati e, doprinose zemalja članica i ostalih donatora i to će nam omogućiti također da potpišemo ugovore i provedemo ugovore koji su nedavno potpisani s obzirom na krizu koronavirusa. Kao što znate, zbog krize koronavirusa uložili smo velike napore kako bismo e, se usredotočili na prioritete s time u vezi i sada potpisujemo ugovor u visini od 314 milijuna eura, a produljenje bi nam omogućilo da dovršimo rad na tim ugovorima i da ih učinkovito potpišemo. Kada je riječ o prijedlogu za produljenje, to želim jasno reći, time ne želimo omogućiti komisiju prebacivanje sredstava u uzajamne fondove koji će biti dostupni sukladno e, novom e, programskom razdoblju, to nije naša namjera. Ako uzajamni fond za Istočnu Afriku dobije dodatna sredstva od zemalja članica ili drugih e, donatora sada ili do kraja godine ili početkom iduće godine, onda bismo mogli i dalje odobravati nove programe pod uvjetom da za njih e, i za ugovor o tome preostane dovoljno vremena do kraja godine. Pandemija i potrebno preusmjeravanje fondova koje sam upravo spomenula u cilju ublažavanja posljedica ove krize dovela je do kašnjenja u provedbi akcija u okviru uzajamnih fondova i Odgodili smo također e, i današnje sastanke upravo stoga što imamo poteškoće u komunikaciji i u u kontakt e, s ljudima ili u pogledu fizičkog dolaska na lice mjesta. Zato nam treba više vremena za ugovaranje fondova za već obvezana sredstva, odnosno imamo 682 milijuna sredstava koja su već odobrena, to sada trebamo uokviriti u ugovore kroz ova tri kanala uzajamnih fondova. To je znatan e, iznos, ali i izazovi su veliki i u Sahelu i drugdje u Africi. I Henrike kada se uspije spojiti će govoriti o njezinom području nadležnosti. Evo, uzajemni fond za Afriku e, ukupni iznos e, je postigao, e, dosegao pet e, milijardi e, od proračuna i drugih donatora. I sada imamo 154 usvojena programa za i imamo ugovore za 1,4 milijarde programa. Dakle, sada radimo na obrzavanju sklapanja ugovora. Fond za Afriku je pokazao svoju dodanu vrijednost e, i potaknuo je politički dijalog sa zemljama partnerima, ojačao je partnerstvo između Europske unije i brojnih dionika na terenu. Bio je učinkovit, brz, pokazao je veliku fleksibilnost i također je okupio sredstva i potrebna stručna znanja kako bi se ostvarili željeni rezultati. Radili smo sa izaslanstvima zemalja članica i s njima smo razradili provedbu programa koja je jedinstvena i koja se ostvarala zahvaljujući uspješnom partnerstvu. Tijekom godina smo posvećivali se više pozornosti komunikaciji i imamo posebne web stranice gdje možete naći sve ažurirane relevantne informacije o programima u tijeku, o financijskim sredstvima, o uspjesima, ali isto tako i o sustavu praćenja i učenja. Također e, smo provodili i komunikacijske kampanje na e, nacionalnoj razini i kao što su priznali brojni dionici i revizorski sud, Pokazali smo se brzima i učinkovitima, naročito u usporedbi sa drugim tradicionalnim e, kanalima pomoći Europske unije. Kao što se sjećate, ovaj fond je uspostavljen 2015. godine na vrhuncu migracijske krize. Kada je riječ o rezultatima Uzajemnog fonda za Afriku, naši sustavi praćenja i učenja prikupljaju podatke na temelju niza zajedničkih pokazatelja za ova tri kanala i rezultati su dostupni na našim web stranicama. No, dopustite mi da izdvojim samo neke rezultate. Imamo zajedničku inicijativu sa Međunarodnom organizacijom za migracije i tu smo podržali 82 tisuće ranjivih migranata i omogućili smo dobrovoljni povratak u njihovoj zemlji porijekla. Više od 93 tisuće ranjivih migranata je e, dobilo pomoć nakon povratka, zahvaljujući pomoći za reintegraciju, a kada je riječ o stvaranju gospodarskih e, mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja, u Sahelu i u rogu Afrike više od 367 tisuća ljudi je dobilo pomoć za pokretanje aktivnosti, gospodarskih aktivnosti, više od 37 tisuća radnih mjesta je stvorno i e, više od 130 tisuća ljudi je prošlo kroz profesionalno usavršavanje. Također, Radi se na eh, jačanju otpornosti i učinkovitosti na području roga Afrike. Više od 8 milijuna ljudi imaju bolji pristup temeljnim uslugama. Više od 2,5 milijuna ljudi je dobilo pomoć u hrani, a više od 5 milijuna ljudi je dobilo osnovne socijalne usluge. Kada je riječ o poboljšanom upravljanju i sprečavanju sukoba, više od e, milijuna ljudi je e, imalo koristi od mirotornih e, inicijativa. Evo, tu bih stala. I kao što sam rekla, kada se Henrik Trautmann spoji. On će vam e, reći nešto više o rogu Afrike. Ja bih htjela nešto više reći sada o fondu BQ. Kriza u Srednjoj Africi 2013. godine dovela je do raseljavanja i do propadanja infrastrukture, nedostatka temeljnih usluga i slabljenja javne uprave. Nakon te krize Prvi više donatorski fond je uspostavljen u srpnju 2014. godine, to je bila inicijativa Europske unije, Francuske i nažalost ne čujemo više ništa. Mrs. Kramer, we lost you for uh, 30 seconds. Please press the speak button again. Yes. Are, am I back? Yes. Okay. Sorry about that. Moje isprika evo ja nisam dirala ništa. No, Uzajamni fond je inovativni alat koji okuplja e, resurse i vještine različitih partnera i šest godina nakon osnivanja fonda mislim e, da ga priznaju svi partneri i svi dionici kao jedinstveno sredstvo za pomoć u vrlo krhkom kontekstu i on e, je bio od velike koristi i za humanitarnu pomoć. E, također radimo na izgradnji kapaciteta otpornosti zajednice na ministarskoj razini kako bismo potakli lokalne aktivnosti. On se sastoji od 300 milijuna i dopire do gotovo 3 milijuna korisnika u zemlji sa 5,2 milijuna stanovnika, dakle pružajući e, kvalitetno E, rješavanje stambenog pitanja i potporu poljoprivredi i stočarstvu. Mirovni sporazum između vlade i ožuranih skupina koji je potpisan u veljači 2019. godine otvorio je nove mogućnosti za stabilizaciju Srednjoafričke republike. No sigurnosna situacija u zaleđu je i dalje vrlo krhka i e, prisutnost države je vrlo slaba. S obzirom na sve te elemente i s obzirom e, na pandemiju koja je imala izravan učinak na mogućnosti ugovaranja na uzajamni fond za Afriku i e, na provedbu projekata. Došlo je do većih zahtjeva u različitim sektorima, odnosno u zdravstvu, vodoopskrbi i e, u sanitarnom zbrinjavanju. Dakle, zatražili smo konačno produljenje valjanosti fonda BQ kako bismo riješili te hitne probleme kako bismo omogućili prijelazno rješenje. Evo, mislim da bih ovdje stala. Ispričavam se što je pukla veza na nekoliko trenutaka, no još jednom zahvaljujem na ovoj mogućnosti i spremna sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Madame Kramer, uh, I understand that... Hvala gospođo Kramer. Koliko sam shvatio, gospođa Trautman je sada spojena i možemo ju čuti. Jeste li spojeni, gospođo Trautman? Ne, izgleda da još uvijek imamo problema. Sada idemo na sljedeću govornicu, Žolita Butkevićer. Ona je, znači, ravnateljica za Latinsku Ameriku i Karibe u okviru DEFKO zadužena za uzajamni fond za Kolumbiju. Dajem vam riječ, gospođo. Molim vas da pritisnite dugme Speak. Dobar dan. Hvala. Drago mi je što vam mogu predstaviti jedno od najuspješnijih iskustava od 2017. EU uzemni fond za Kolumbiju je proveo u dijelo solidarnost i političku podršku za mirovni proces u Kolumbiji. Imali smo sudjelovanje 20 država članica Europske unije i imali smo e, isto tako uključenje cijelog niza ekonomskih stručnjaka gdje je znači bilo postizanje učinkovitosti i održivosti na terenu. Danas imamo 29 e, projekata u tijeku i to otprilike u vrijednosti otprilike 100 milijuna eura. Time smo vrlo ponosni. Ono što mi činimo prije svega pružamo podršku onim najsiromašnijima, malim tvrtkama i ono što je izuzetno važno je da smo uspjeli kroz našu pomoć isto tako e, prilagodili isto tako e, poljoprivrednu praksu održivim praksama. Imali smo više od 11.000 poljoprivrednika i više od 3.500 malih i srednjih poduzeća koji su dobili pomoć i sudjelovali u projektima. To je znači e, u srcu našeg djelovanja. Tu zbilja istinu, e, dovodimo pravu promjenu ljudima na terenu. Drugi dio se tiče socijalno-ekonomske reintegracije bivših e, fark FARC e, e, vojnika. Otprilike 2000 bivših vojnika su dobili isto tako pomoć na način da se mogu e, uključiti u društvo. 200 je sudjelovalo isto tako i kolektivnim produktivnim projektima. Ono što je jako važno i kao što je kolegica Sandra rekla, mi isto tako tražimo ovo produljenje kako bismo imali tu prenosnicu prema sljedećem VFO-u. Iako je važno da se to usvoji kako bismo mogli i dalje nastaviti s djelovanjem. COVID naravno ovdje je e, posložio stvari, to ovo produljenje nam daje malo slobodnog prostora za disanje. E, ovaj sporazum, mirovni sporazum u Kolumbiji je jedan od najsloženijih, najsveobuhvatnijih u svijetu i treba će više od jedne, jednog desetljeća da se on u svakom slučaju provede u potpunosti u dijelo. Jako je važno da se kroz njega treba e, provesti strukturne reforme, mora se provesti suradnja na terenu uključujući i sveobuhvatne ruralne reforme. Jako je e, važno da imate na umu da od početka djelovanja mirovnog sporazuma imamo isto tako i dalje ubijene E, vojnike Farka, bivše vojnike Farka, njih 53 ove godine, neki napuštaju mirovni e, proces. Ove godine smo imali isto tako 81 gubitak socijalnih lidera. Jako je važno da zbilja moramo biti prisutni kroz djelovanje koje dobivaju financiranje kroz ovaj EU uzajamni fond. Tu se jasno vidi da moramo prioritizirati implementaciju ovog, e, ovog e, sporazuma, posebno u nekim regijama gdje je situacija složena. U tim regijama imamo visoku razinu nasilja. E, pandemija u Latinskoj Americi je dovela velike probleme. Kolumbija u tom smislu nije iznimka i u tom smislu imamo još veću hitnost da se da e, mogućnost e, socijalnog razvoja stabilnosti e, složenim regijama u Kolumbiji. brojke isključenja i siromaštva su velike i naravno u ovom okolišu COVID-19 stvar se sigurno neće poboljšati. Kao i kolegica Sandra Kramer i ja također e, e, potičem intervenciju komisije kako bismo produljili ovaj uzajamni fond, a ono što je izuzetno važno je da uspostavimo i provedemo e, ugovore u dijelo kako bismo konsolidirali naše rezultate. Jako je važno da glatko krenemo u sljedeću etapu gdje se nadam ćemo provesti do kraja naše ciljeve. Hvala. Hvala u istinu. Gospođa Trautman, pokušavamo još jednom. Treći pokušaj, je li to treća sreća? Znači, nemamo sliku, ali imamo glas. Evo, gospođo Trautman, poslušat ćemo vas.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 Idemo na Mikela Červonea, on je ravnatelj odjela za razvoj e, i e, suradnju i koordinaciju u okviru EAS-a. Čuti ćemo neke dodatne primjedbe. Molim vas, pritisnite dugme Speak. Dobar dan. Tri točke bih želio podcrtati budući da kolege iz komisije su već rekli koliko su uzajamni fondovi na regionalnoj razini važni. Mi smo sada na prekretnici na kraju prethodnog VFO-a. Za nas prvo uzajamni fondovi su pokazali da mogu biti strateški fleksibilni i ono što mi smatramo je da Ovaj pristup treba biti inspirativan e, i isto tako koristan za budućnost. Uzajamni fondovi su instrument gdje možemo vidjeti s jedne strane EU solidarnost i političku su e, podršku i financijsku podršku na dijelu. U svim slučajevima smo vidjeli znakovit utjecaj na terenu. I to me dovodi do treće finalne točke. Uzajamni fondovi su bili važni komunikacijski alati, ne samo komunikacija javnosti o tome kakvu e, promjenu može napraviti Europska unija, nego isto tako i komunikacija sa svim dionicima na terenu. Ovo produljenje će s jedne strane moći uzeti u obzir neke stvari koje su nas dovele do kašnjena, na primjer pandemija covid i tako dalje i isto tako će omogućiti e, premosnicu prema budućim projektima. I u tom smislu se, e, ćemo cijeniti vašu podršku. Hvala, hvala gospodine Červone na ovim dodatnim e, primjedbama. Sada idemo za, na stalne izvjestitelje za uzajamne fondove. Prvo gospodin Milan Zver, stalni izvjestitelj za uzajamne fondove. Gospodine Zver, imate riječ. Dobar dan, dame i gospodo. Želim zahvaliti komisiji na ovoj prezentaciji o sadašnjoj situaciji što se tiče svih uzajamnih fondova. Europska unija i dalje mora nastaviti podržavati regije u Siriji, Africi, i Kolumbiji, posebno u svjetlu krize pandemije COVID-19. Uzajamni fondovi će isto tako biti važan instrument za tu podršku u budućnosti. A sada nešto o postupcima. Ako sam dobro shvatio, imamo neke obveze današnjih metoda i ono što žalimo je da zahtjev za produljenjem nije bio podastrit ranije možemo reći da su rokovi vrlo kratki. Drugo, komentari vezano uz to da Europski parlament ima ograničenu mogućnost provođenja nadzora nad uzajamnim fondovima. Kako Europska komisija vidi buduću ulogu Europskog parlamenta kako bismo osigurali bolji demokratski nadzor? A što se tiče pojašnjenja budućih uloga uzajamnih fondova, nakon stupanja e, na snagu nove uredbe o novom VFO-u, tu moramo uzeti u obzir e, razvoj događaja. Možete li nam isto tako nešto reći o strukturi upravljanja u uzajamnim fondovima. Možete li nam isto tako reći na znači na koji način će se moći produžiti njihovo funkcioniranje u budućnosti. Hvala. Sada gospodin Januš Levandonski, on je stalni izvjestitelj iz odbora proračun za uzajamne fondove. Januš, imate riječ. Hvala. Naš parlament, e, kao i uvijek, ima dobru volju za suradnju. I u tom smislu Izgleda imamo e, jedan problem sa vezom. Nećemo vas zaboraviti, Januš. I sve ćemo napraviti kako bismo vas ponovno mogli čuti. A sada Hildegard Bentele koja će govoriti u ime Đorđa Hovelnija koji je stalni izvjestitelj za uzajemne fondove u odboru DEVE. Dobar dan, dragi kolege. Ja predstavljam e, stajalište Đurđa Hovelnija koji danas ne može biti prisutan kao podkoordinator u DEVE. Uzajamni e, fondovi E, znači su nešto što su to produljenje je dobilo našu podršku u trenutku kad je bilo jasno da nećemo e, moći na e, običajni način završiti sve postupke. Da, u okviru pandemije COVID-19 fleksibilnost je još više potrebna Isto tako, ono što je važno da imamo nadzor, parlamentarni e, nadzor e, uzajamnih fondova. Uzajamni fondovi, posebno one za Afriku, su pokazali da su fleksibilni instrumenti u hitnim situacijama. Je, još je rano da provedemo e, dubinsku analizu učinka uzajamnih fondova i u tom smislu moramo riješiti još neke stvari, moramo izvući lekcije iz bivšeg funkcioniranja financiranja uzajamnih e, fondova u svjetlu unapređenja financiranja Europske unije. Jako je važno da imamo dobru suradnju između e, različitih dionika, te također možemo reći da uzajamni e, fondovi su doprinijeli stavljanju u prvi plan ovog pristupa Nexus poveznice, onako kako je to stavilo prvi plan komisija. Tu imamo dodatnu vrijednost i u tom smislu smatram da e, buduća EU arhitektura E, suradnje za razvoj, e, kao što je to bio slučaj sa Čileom, treba uzeti u obzir i sve naučene lekcije i odgovornost. I u tom smislu e, cijeli background će biti još važniji. Jako je važno da e, u tom smislu se Europski parlament smatra e, partnerom od strane komisije, te također pozivamo Europsku komisiju da podijele sa nama podatke o provedbi u budućnosti. Jako je važno da budemo odgovorni e, prema europskim građanima i Isto tako što se tiče provođenja uzemnog fonda za Afriku, čini nam se da e, je e, postotak provođenja dobar, ali u svakom slučaju moramo ubrzati e, postotak izvršenosti u ovom produljenju jednu godinu. A sada pitanja. Što se tiče legalne migracije, kako vidite eh, da li će komisija omogućiti eh, adekvatno financiranje ovih izazova u okviru beko da li ćemo imati fleksibilnost eh, primjene sredstava uzajamnih fondova u svjetlu E, pandemije COVID-19. Kako možemo naučiti e, lekcije i isto tako u budućnosti e, povećati učinkovitost programiranja kako bismo povećali naš učinkovitost našeg djelovanja u partnerskim državama. Hvala vama, gospođo Bentele. Imamo li ponovno gospodina Levandovskog na liniji? Izvolite Januš, imate riječ po drugi puta. Hvala lijepa. Ne znam zašto se veza prekinula, niti kada. U svakom slučaju, parlament je spreman na suradnju i mi vidimo u rješenjima izvan e, proračuna, kao što su uzajemni fond, nešto što predstavlja zapravo e, problematičnu situaciju i izazov za proračun i za demokratsko polaganje računa. Iskreno govoreći, e, takozvano izvješće o provođenju četiri uzajamna fonda bi u normalno vrijeme trebali zapravo produžiti mu rok, ali tako bi to bilo u normalnim vremenima u kojima sada nismo, pa sada moramo pribjeći onoj e, proceduri o kojem je govorio naš predsjedavajući. I jednostavno moramo, naša tri odbora moraju donijeti stajalište koje mora postati stajalište parlamenta sukladno onome što je donijelo predsjedništvo kao odluku zajedno s predsjednikom sa solijem ali e, činjenica jest da e, različiti instrumenti bi trebali zamijeniti uzajamne fondove. Meni bi trebala potvrda za to, ali ova situacija gdje produžujemo i na taj način premošćujemo situaciju E, znači da zapravo e, ne uključujemo proračunsko e, nadležne vlasti koje sada već i onako imaju prepune ruke posla. Ja mislim da je produžetak ova, ovih fondova tu, ali mislim da o tome ne možemo govoriti na prvoj plenarnoj sjednici u studenom, već na drugoj sjednici. Iako nije sve idealno, mi ćemo ipak e, u tome sudjelovati. Hvala gospodine Levandovski. A sada će Jenhi Roglu e, dati dodatne, dodatne primjedbe iz e, uzajamnog e, fonda, e, odnosno upravnog odbora za uzajamne fondove. Hvala dame i gospodo, hvala na ovoj mogućnosti da razmijenimo gledišta i u ovim okolnostima. Nažalost, veliki je odjek, jako je teško razumjeti. Vlada velika nesigurnost, čak i budući da e, Sadov e, režim e, trebamo nastaviti pružati pomoć čak i susjednim zemljama u Siriji. fond Madad. Predstavlja pomoć na licu mjesta u cilju stabilizacije i zemalja domaćina, primjerice Lebanona. i za promicanje drugih aktivnosti međunarodnih organizacija poput UNICEF-a koji djeci osiguravaju mogućnost školovanja i koji osiguravaju također e, i higijenske uvjete. Dakle, mi se slažemo sa ovim e, produljenjem valjanosti od dodatnih 12 mjeseci ako sirijska vlada nije pouzana vlastitom stanovništvu, onda barem e, možemo mi ubaciti u taj vakum. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ zastupnicima. Najprije Francesco Mađorini koji je izvjestitelj za uzajamne fondove. Molim vas pritisnite dugme speak. Hvala lijepa, da li me čujete? Da, čujemo vas. Hvala lijepa. Predsjedniče, što ste mi dali priliku da e, sada izlažem. E, prisiljeni smo zapravo na ovu situaciju s obzirom na izbor koji je načinila komisija. Osobno skeptičan sam i kritičan prema onome što sam danas čuo. Iznad svega mislim da ovdje postoji metodološki problem kao i odnosa između e, korištenja uzajemnog fonda i uloge parlamenta. Prije nekog vremena već je rečeno da se e, procjenjuje situacija o uzajemnim fondovima i načinu na koji se oni koriste. Smatram da mi moramo sve znati, moramo raspolagati svim informacijama koji imaju pojedini upravni e, i drugi odbori o njima. U protivnom imamo osjećaj da parlament u tome nedovoljno sudjeluje. E, sasvim ispravno ovdje se pozvalo na jedan aspekt uzajamnih fondova i fleksibilnost tih instrumenata. Međutim, fleksibilnost ne znači da ne treba postojati transparentnost. To je tim ozbiljnije problem kada e, pogledamo fond za Afriku, gdje treba proučiti da li su ciljevi i svrha tu očuvani e, kada se e, koriste sredstva na taj način. Kao što smo čuli, e, Fond za Afriku daje podršku vrlo važnim projektima i to ne dovedimo u pitanje. Međutim, tu također se financiraju i neke stvari gdje se istovremeno vrlo otvoreno krše ljudska prava. Primjerice, koncentracijski logori e, i njihovo postojanje u Libiji. A putem takvih fondova za razvoj se e, de facto financirala libijska obalna straža i zapravo financirali su se različite stvari koje nisu imale nikakve veze sa važnim ciljevima o kojima smo do sada slušali. Zaključno, mislim da je potrebno koristiti ovakvu vrstu instrumenata na drugačiji način. A ovakvo prikazivanje bez provjera i nadzora me e, ne zadovoljavaju nimalo. Osim toga, provjera o korištenju sredstava najavljena je prije dobrih godinu dana i e, zato smatram da je stvarno e, loša izlika skrivati se iza pandemije kovida Da, pandemija covida postoji u cijelom svijetu, ali to ne znači da nismo mogli dobiti ove informacije e, još davno. Hvala lijepa. A sada dajem riječ Marije Reni koja je predsjedateljica odbora DROA i e, e, koja je također suizvjestiteljica. Mrs. speak Gospođo Arena, molim vas pritisnite dugme speak. Sorry. Est-ce que vous m'entendez? Da li me čujete? Hvala, oprostite. Hvala što ste mi dali riječ. Ja ću govoriti o dvije stvari. O prvoj se već govorilo u objašnjenjima različitih e, osoba koji su se danas javile za riječ. Čini se da je odluka da se produži uzajamni fondovi neće se odraziti na proračun za 2021. godinu. Drugim riječima da neće što se sredstava tiče se to odraziti na proračun za 2021. i za onaj alat koji zovemo NDCI. To je prvo što želim, e, za što želim potvrdu. A drugo jesu ciljevi u NDCI-u. Činjenica da bi danas parlament e, dao zeleno svjetlo za produživanje e, ovih uzajamnih fondova Znači li to da bi se u okviru NDCI-a u budućnosti rezervirali mehanizmi i svote koje su danas u uzajamnim fondovima? Osobno smatram da bi to bio problem jer bismo na taj način anticipirali rezultat trijaloga u NDCI-u gdje se sada govori i o svoti, o programima i o ciljevima. Ako mi danas donesemo odluku o e, uzajemnim fondovima o NDCI-u koji bi se dakle odrazili na to, to bi značilo da e, preuranjeno dolazimo do zaključaka vezano za trijalog na tu temu. Nadalje, korištenje e, uzajemnog fonda da me zanima, naročito kad se radi o Bosni i izbjegličkim centrima sada to ne odgovara e, situacijama vezana za ljudsko dostojanstvo i za ljudska prava. I što nam može komisija reći? Da li se korištenje madada u tom kontekstu zaista nešto se odgovarama standarda zaštite migranata? Hvala. Sada riječ ima Šal Gerens koji je također jedan od izvjestitelja za NDCI. Hvala lijepa. Ova e, diskusija koju sada vodimo ipak izaziva i pokazuje određenu nelagodu pri postojanju tih e, uzajamnih fondova. Ovdje se pokušavaju E, proširiti mehanizmi koji su satelitski mehanizmi u Europskoj uniji. I jednostavno e, na ovaj način dovodi se u pitanje i sama Europska komisija i sama Europska unija jer intervenira se putem različitih uzajamnih fondova, a zapravo se sve to moglo napraviti putem Europskog fonda za razvoj ili humanitarne pomoći Evropske unije. E, čujemo da se radi o fleksibilnosti, ali e, mislim da ovo nije pravi put za fleksibilnost. Ovo nije prvi puta za NDICI predstavljaju pravi odgovor na ta pitanja, a ne e, uzemni fondovi koji se tako produžuju. Zahvaljujem e, predstavnicima Europske komisije na izlaganjima, ali oni su nam jasno rekli da si postavljaju puno pitanja o ulozi Europske unije e, po pitanju poštivanja temeljnih prava, ljudskih prava kao i standardima koji se mogu braniti u okviru vanjske politike. Ne govorimo da je komisija odgovorna za e, ponašanja e, i kršenja tih prava u nekim zemljama gdje interveniramo, ali ipak e, postoji nelagoda da je Europska unija suočesnika za određene negativne prakse koje apsolutno su za osudu. Htio bih više čuti e, kao odgovor na to, a također e, bih e, detaljno htio čuti nešto o tome. Kao su izvijeste za NDICI, Znam da komisija od nas traži procjenu koju trebamo napraviti do sredine studenog. Jednostavno želim potvrdu da se to neće negativno odraziti na trijalogu NDICI-u koji je sada u tijeku. I želim to isto kao što je postavila i kolegica Marija Arena. Hvala, a sada riječ dajem Javieru Nardu. Izvolite. molim vas ponovno pritisne dugme speak. Oprostite, ali cijeli ovaj sustav nije baš idealan. Što se tiče kontrole plaćanja, trebali bismo izbjeći probleme vezane za ljudska prava i korupciju. Ali e, moramo nešto otvoreni reći. Svakodnevno ovo što se događa u Siriji i Kolumbiji ne dopušta da odlažemo situaciju, a sada ću nastaviti na španjolskom. U Kolumbiji od 1948. godine kada e, je došlo do jednog ubojstva, e, Kolumbija je prošla kroz preko 60 godina strahovitog građanskog rata. E, sada se otvara jedinstvena mogućnost u povijesti Kolumbije da uđe u e, period mira koji je postao drugdje u svijetu e, gdje su dulje bila razdoblja mira nego li rata, dok u Kolumbiji je upravo suprotno. A problemi sa Farkom E, sa krijumčarima e, droge e, sada se na njih nakalemio i problem migranata koji dolaze u vrlo velikim brojevima i moraju iz Venezuele i koji dakle dijele već jako ograničene resurse sa građanima Kolumbije. Dakle, problemi u Kolumbiji e, postoje danas, nemaju veze s našim birokratskim problemima sutrašnjice. Mi smo izgubili u sadašnjem trenutku u Siriji i u Kolumbiji, što zapravo znači da gubimo budućnost tih dviju zemalja. A uzajamni e, fondovi i produženje istih je rješenje za pitanje ljude koji ne mogu sada čekati. Hvala, Beata Kemper ima riječ. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan svima, čujemo li se?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 Ti neki štrik ima riječ. Sorry, so that took a while. I hope... Nadam se da se čujemo. Želim zahvaliti komisiji i izvjestiteljima i izvjestiteljima o sjeni za uložene napore u radu na ovom predmetu. Sada trebamo razmotriti ovaj zahtjev, a vjerojatno i potrebu da se produlji valjanost ovih fondova za godinu dana. Ja imam nekoliko pitanja o tome na koji način neki elementi koji se tiče odabira i nadzora se primjenjuje u ovom trenutku. Ako pogledamo izvješće revizorskog suda, vidimo da je on dao primjedbe na nedostatak jasnoće i nedostatak konkretnih ciljeva i kriterija za projekte što onemogućuje jasan odabir, a također i procjenu prijedloga te ostvarenja ciljeva projekata. Zanima me je li što komisija naučila od toga, izvuka pouke iz tog izvješća, imali sada jedan jasniji, pregledniji pristup koji omogućuje bolju procjenu ciljeva te bolji sustav odabira i prioritizacije projekata. Mi smatramo da treba uvrstiti kriterij poštivanja ljudskih prava i u odabiru i u nadzoru. Sada postoji sustav nadzora i praćenja, ali mislim da on nije dovoljno transparentan. Također, nedostaje taj element ljudskih prava, a znamo da prema izvješćima nevladinih organizacija neki projekti koji se financiraju iz uzajamnih fondova utječu i na ljudska prava. Imamo primjer Libijske obalne straže, centra za prihvat u Retreji, ali i iz drugih ova regije. Dakle, mi u odboru u Libe smo u više navrata zatražili ex ante i ex post praćenje i nadzor i ovih pitanja. Radili se na tome kako bi se poboljšala ta situacija, to je moje pitanje. I također mislim da i u sličnim projektima treba poboljšati ovaj sustav praćenja. Postoji li ikakav zahtjev ili poboljšanje su upravljanja za partnere iz Afrike kako bi se uključilo i lokalne dionike je uvažilo potrebe lokalnog stanovništva i ostvarilo demokratske ciljeve. Provodili se ikakvo praćenje u vezi s time pomažu li projekti regionalnoj suradnji i mobilnosti. Čini mi se iz nekih izvješća da e, ovi projekti imaju suprotan učinak, naročito na mobilnost, e, što bi moglo ograničiti i prekograničnu mobilnost jer se nadzor granica financira također iz uzajamnih fondova. Također me zanimaju i podaci o provedbenim partnerima koje su uglavnom velike međunarodne organizacije koje upravljaju velikim dijelom ovih sredstava. Mislim da treba poboljšati transparentnost u njihovom načinu upravljanja i e, u vezi sa njihovom interakcijom e, sa vlastima u zemljama partnerima. Hvala. Čini se da je gospođa Kempa ponovno na vezi, tako da ću je dati sada riječ. Hvala. Hvala na svim ovim materijalima za izvješće i želim eh, podržati mnoge od komentara prethodnih govornika. U sadašnjoj situaciji u kojoj se nalazimo, tu mislim naročito na COVID, koji se nadovezao na katastrofalnu gospodarsku situaciju u brojnim zemljama. Samo da spomenem evo Libanon i Siriju. Smatram da trebamo iskoristiti ovu mogućnost produljenja valjanosti fondova za godinu dana. Trebamo to učiniti. Na taj način će Europska unija i dalje moći pružati pomoć u ovim teškim vremenima. od svojih osobnih kontakata u regiji saznala sam e, da je stanje kako u Libanonu, tako u Siriji katastrofalno. O tome smo razgovarali na odboru DV i svi se u tome slažemo. Kada je riječ o učinkovitosti ovih fondova, mislim da oni jesu učinkoviti. Išla sam na studijske posjete u te zemlje, razgovarala sam sa predstavnicima libanonskih vlasti koji su rekli da doista visoko cijene našu pomoć i da im je ta pomoć potrebna. Bili su vrlo zahvalni na tome, naročito kada je riječ o rješavanju pitanja izbjeglica iz Sirije. Sve to ima i učinka na unutarnje procese zemalja domaćina. Dakle, ukratko, Europska unija treba biti tamo prisutna na terenu čak e, i s obzirom na poteškoće uslijed drugog vala covid ali mislim da bismo na taj način ipak pomogli zemljama koje se nalaze u još težoj situaciji. Stanje u Siriji i s obzirom na COVID je doista vrlo, vrlo teško. Pogođene su i djeca kojima treba veća skrb, kojima treba hrana. A COVID je poharao zemlju i pogoršao i već vrlo, vrlo tešku situaciju. O tome trebamo razgovarati na odboru DEVE. Morat ćemo izući zaključke u određenom trenutku, ali mislim da trebamo nastaviti djelovati iako i u Europi se suočavamo sa velikim poteškoćama. Hvala. Hvala. Sljedeći je Erik Markat. Izvolite. Ähm, Hvala. Kao što je rečeno prije, želim ukratko e, reći da pozdravljamo ovu inicijativu i da treba uvijek razmotriti i pozitivne i negativne strane i treba sagledati i kritike koje je uputio parlament na samo početku. No, u cilju pojednostavljenja trebali bismo imati usporedbu sa drugim instrumentima. Nije pitanje hoćemo li ili ne pomoći Siriji, nego koji je najbolji instrument za to i o tome trebamo razgovarati u parlamentu, a ne možemo govoriti samo eh, o uzajamnim fondovima kao dobrom ili lošem rješenju. Kada je riječ o Africi, nažalost, dolazi do prekida na vezi. Imamo brojke o učincima kada je riječ o rješavanju posljedica poplava. I e, također kada je riječ e, o, o raseljavanju stanovništva u posljednjih godina to stručio broj osoba koje su na koje su pobjegle iz svojih zemalja. Dakle, trebamo vidjeti kako možemo najbolje iskoristiti sredstva poreznih obveznika kako bismo ostvarili svoje ciljeve, a ne financirati europskim eh, sredstvima, recimo, mm, libijske paravojne skupine. Osim toga, trebalo bi se upitati postoji li jedan krizni instrument za financiranje, a osim toga tu nema parlamentarnog nadzora. Dakle, ne bi li bi se možda moglo ovo bolje urediti kako bismo osigurali da ne dođe do kršenja ljudskih prava, primjerice u Libiji. Dakle, ovakvim e, produljenjem bi trebalo provjeriti da se sredstva ne isplaćuju i da ne odlaze u ruke onima koji krše ljudska prava. Recimo kako bi se zatvaralo izbjeglice u koncentracijske logore gdje su oni izraženi nevjerojatnom nasilju. Također imamo članak 17d prema kojem komisija može odlučiti o dodatnom e, produljenju i to može biti samo od godine dana, no ako pročitamo tekst tu stoji da komisija može odlučiti i o daljnjim produžecima. Hoće li komisija isključiti bilo kakva slična rješenja nakon ove godine? Znamo da je pandemija prouzročila ovaj zahtjev jer je došlo do neuobičajene situacije, ali ne znam zašto se u ovom zahtjevu ne navodi COVID kao razlog. ovoj situaciji bi jedan krizni instrument zapravo bio prikladnije rješenje i nakon kraja razdoblja financiranja što će biti sa preostalim sredstvima i što je sa parlamentarnim nadzorom i što je sa transparentnošću. Evo, zanima me pojašnjenje u vezi sa time. Hvala. Hvala. Sljedeća e, ima riječ gospođa Gonzales. Izvolite. Madame Silvana Gonzalez, your camera... Gospođo Gonzalez, vaša videokamera ne radi, ali čujemo vas. Dakle, možete govoriti, mi ćemo vas e, pozorno slušati. Okay, um, it doesn't seem to u redu, čini se da je veza pukla i ispričavamo se. Vratimo se dakle predstavnicima komisije. Oh, Kažu mi upravo da je gospođa Herzberger Fofana zatražila riječ. Izvolite.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 Euh, utiliser ces fonds-là pour d'autres euh, projets. Merci. Merci, merci bien. Euh, we go back to the commission now for, uh... Hvala, vraćamo se predstavnicima komisije koji će nam dati odgovore na komentare i pitanja koja su postavljena. Bilo je nekih općih napomena, a i konkretnih pitanja. I ja bih molio doista komisiju da ne ponavljaju odgovore na opće napomene kako bismo poštovali vrijeme koje nam je zadano. Gospođo Tratman, izvolite. Please press the speak button. Hello, can you hear me now? Yes. Very good. Okay, thank you very much for... Nemamo slike gospođe Trautman, tako da njezino izlaganje nećemo prevoditi. Overall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 Mrs. Kramer, Hvala, gospodine predsjedniče. Samo nekoliko napomena s moje strane, ali Enrique je već dala opšten pregled. Ponovit ću samo da nije riječ o novim doprinosima iz europskog proračuna i nije riječ o sredstvima za uzajamne fondove. Dakle, ovo je samo riječ o produljenju i produljenje će biti posljednje. Dakle, nećemo tražiti nova produljenja. Ovo je godinu dana i gotovo. Ne traže se niti nova sredstva iz Endicija, niti su ona tražena. Hoće li e, fleksibilnost biti dovoljna? Da, ICI treba biti brz. Situacija na terenu se vrlo brzo mijenja i to treba biti mehanizam za brzu reakciju. O tome se sada razgovara na trijalogu i mi smo uvjereni, nadamo se da će ovaj instrument biti sposoban eh, brzo rješavati hitne situacije na terenu. Pouke, da, srednjoročna revizija još nije objavljena, ali u proteklim godinama smo poboljšali evaluaciju i praćenje i također smo pokrenuli evaluaciju učinka sa zajedničkim e, istražnim centrom. Također prikupili smo mnoge podatke koji su objavljeni i svi su na internetu. Također razmatramo pouke i uvažavamo ih prilikom razrade i razmatranja novih instrumenata. Želim se osvrnuti na neke od napomena koje su iznijeli zastupnici. Imali smo čvrstu suradnju sa nevladinim organizacijama na terenu i zahvaljujući ovom više donorskom pristupu i zahvaljujući čvrstim partnerstvima koje omogućuju uzajamni fond i to znači da ćemo uz fleksibilnost omogućiti i e, humanitarnu pomoć i to u vrlo teškom okruženju. Kada je riječ o ulozi parlamenta tijekom godina, mislim da je komisija redovno izvještavala sve odbore u parlamentu o aktivnostima u okviru uzajamnih fondova i naravno slali smo vam i godišnja izvješća, certificirane godišnje obračune i izvješća o uzajamnim fondovima koje izrađuje glavna uprava za proračun i također predsjednici nadležnih odbora su pozvani kao promatrači na svim e, sastancima e, upravnih odbora uzajamnih fondova za Afriku. Također smo i odgovarali na upite zastupnika i prisustvovali smo na saslušanjima parlamentarnih odbora. Sada, ljudska prava. Naravno, to mora biti načelo i praksa za sve oblike suradnje koje osigurava Europska unija. To ne mora vrijediti samo za uzajamne fondove, ali naravno da je to važno i Henrike Trautmann je to već spomenula. Također, provodimo okvir za poštivanje ljudskih prava sa uredom UN-ovog eh, visokog povjerenika za ljudska prava, a također razmatramo i revidiranu zdravstvenu strategiju u kojoj ističemo ljudska prava kao prioritet, kao što je jedino ispravno. Kada je riječ o prijelaznom rješenju, to eh, naravno vrijedi za već izdvojena sredstva, no hoće li nam uzajemni fondovi trebati u budućnosti? Pa, kao što sam rekla, imamo indici i eh, nadamo se da će to biti instrument koji će riješiti situaciju na terenu. Sada treba vidjeti u ovoj situaciji globalne pandemije i u neuobičajenim okolnostima što će biti, ali ja svakako mislim da financijska uredba otvara mogućnost za dalje uzajamne fondove, ali nadamo se da neće biti to potrebno, ipak zahvaljujući NDICI-u. Također, tražimo ovo produljenje kako bismo iskoristili sva sredstva koja se nalaze još u uzajamnim fondovima. U idealnoj situaciji na tome radimo, ne bi trebalo preostati nikakvih sredstava na isteku uzajamnih fondova krajem iduće godine. No svakako ovo je pitanje i dalje važno i želim istaknuti koliko je ova kriza teško pogodila naročito ove ranjive zemlje i njihovu trgovinu, turizam koji je nepostojeći, doznake koje ne pristižu. Dakle, ono što radimo u okviru uzajamnih fondova i dalje je izuzetno važno i naša potpora je i dalje vrlo potrebna. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada gospođa Butevićene. Izvolite. Hvala. Vrlo kratko, evo, ako budem ikada u ikakvim problemima, onda ću se vama obratiti, jer vi tako hladnokrvno i na miran način rješavate stvari. Želim zahvaliti zastupniku Javier Nartu koji je sve upisao u jednu širu perspektivu. To moramo imati na umu. Zašto smo ovdje? Kolumbija je suočena sa trostrukom krizom. Prvo unutarnje, znači e, izbjeglice, to je veliki problem i to ni u kojem slučaju nije riješeno. Druga kriza 1,1 milijun venecuelanskih građana, migranata i izbjeglica. I treća kriza je povezana sa pandemijom bolesti COVID-19. I tu smo u, zapravo izloženi velikom riziku da to onda dovede u pitanje uopće o postizanje tih ciljeva smanjenja siromaštva na kojima smo toliko radili po proteklih desetljeća. EU je u svakom slučaju važan partner u Kolumbiji i sada mogu reći da smo ušli u područja gdje nismo uopće očekivali da možemo surađivati kao Europska unija sa Kolumbijom. I možemo reći da surađujemo u vrlo složenim područjima kako bismo, na primjer, e, postigli bolji pristup vlasništvu nad zemljom. I isto tako stimuliramo produktivne projekte. U istinu, nakon što e, provedemo sve ove projekte e, u djelo nekoliko sljedećih mjeseci, ni novci, novaca neće ostati. Mi e, surađujemo sa državama članicama koje su se udružile kako bi inicijativa nastavila se u budućnosti i kako bi u tom smislu stavili u prvi plan učinkovitost i stabilnost. Stavljam na vašu pozornost isto tako i izvještavanje koje se, e, izvješća se redovito objavljuju na e, sajtu, internetskim stranicama Eh, uzemnog fonda za Kolumbiju. Zadnje izvješće je iz lipnja i tamo jasno pokazujemo rezultate. Mi eh, postižemo dobre rezultate vezano uz eh, vanjske procjene. Imamo također i 13 izvješća o e, evaluaciji i u tom smislu prije svega inzistiramo na transparentnosti i odgovornosti. Da, ljudska praka, e, prava su u svakom slučaju u srcu mirovnog procesa. I u tom, e, u tom smislu jako je važno da sačuvamo ovu dodatnu demokratsku vrijednost koju smo uspjeli postići u kontaktima sa našim e, partnerima na terenu i moramo zaštititi e, demokraciju. Nama je potrebna vaša podrška, Kolumbija treba vašu podršku. Trebamo vidjeti na koji način sve ove rezultate i pozitivne lekcije koje smo naučili možemo iskoristiti u budućnosti. Hvala još jednom. Hvala. Gospodin Servoni, izvolite. I hope you hear me. Um, Nadam se da me možete čuti. Želim podcrtati ovu točku vezano uz NDIKI o kojima je govorila e, Sandra Kremer. Što se tiče 2021. godine imat ćemo različiti sustav i mogu reći da zapravo ovdje se radi samo o premošćavanju tog sustava koji postoje u prošlosti, EU ETF i budućeg sustava. Hvala, hvala u istinu. A sada ću dati riječ predsjedniku odbora DEVE, gospodinu Tomasu Tobeu, za zaključne riječi. Tomas, imate riječ. Dobar dan svim kolegama. Hvala svima na ovoj plodonosnoj i iskrenoj raspravi. Mislim da moramo uzeti u obzir da je dobro što možemo imati ovakvu suradnju na udaljenost sa tri odbora. Jako je važno da usko surađujemo zajedno. Danas smo čuli od strane komisije da postoje dobri razlozi za ovo predloženo produljenje za četiri uzajamna fonda za još jednu godinu i to u cilju da se provedu e, ugovori i isto tako da se izvrše e, sredstva u okviru fondova. No isto tako smo čuli i kolege u Europskom parlamentu koji su nam rekli što oni misle o e, načinu funkcioniranja uzajamnih fondova EU-a do sada te njihove prijedloge. Kao što znate, Europski parlament ima jasne horizontalne vizije vezano uz ulogu uzajamnih fondova, te isto tako na koji način parlament treba provesti svoj nadzor što se tiče eh, provođenja eh, koje je izvan proračuna Europsko, e, Europske unije. Ovdje je element isto tako sudjelovanje u strateškim upravnim odborima upravni, e, uzajamnih fondova. To treba biti formalizirano i treba isto tako se praktično provesti u djelo. Jer mnogo puta parlament nije mogao sudjelovati na tim sastancima zato što smo dobili obavijest u zadnji čas ili smo imali druge obveze. Isto tako, e, on kraj ovih horizontalnih e, mišljenja, svaki odbor isto tako ima i svoje političke e, vizije vezano uz uzajamne fondove, ciljeve što se tiče politika i to u kontekstu u kojem oni se provode u dijelo, bez obzira što se radi o Siriji, e, zapadnoj, istočnoj ili centralnoj Africi, Kolumbiji. Tu imamo zbilja razlike. mi u svakom slučaju pozdravljamo ovu debatu u svjetlu nove financijske uredbe. Mi se u svakom slučaju veselimo analizi relevantnih pitanja što se tiče DVA vezano uz Afriku, Beku i Kolumbiju uzajemne fondove, isto tako koordinatora što se tiče AFETA, DV i e, odbora za proračun. I u svakom slučaju ćemo tu imati usvajanje pozicija e, i stajališta u skladu sa procedurama, onako kako je to podcrtao predsjednik odbora e, za proračun. E, nemamo dovoljno baš puno vremena na raspolaganju i moramo brzo provesti analizu kako bismo naše stajalište objavili nakon plenarne sjednice 2, u, znači u tjednu od 23. do 27. E, studenog. E, kako bi nakon toga komisija isto toga mogla provesti u dijelo potrebne postupke prije istjecanja rokova. Hvala, hvala uistinu na ovoj konstruktivnoj raspravi, interesantnoj raspravi i ovime zaključujem sastanak. Hvala.